ti sutra. Sada imamo e, jednominutne govore. Prva ima riječ gospođa Klün iz Irske. Hvala predsjedniče. 25. E, novembar je međunarodni dan za eliminiranje nasilja protiv žena. E, žene su žrtve nasilja u Drago mi je da mogu obavijestiti parlament da smo, je Irska nedavno potpisala konvenciju protiv nasilja protiv žena u obitelji. E, to nasilje se vrši iza zatvorenih vrata. To se mora promijeniti. Moramo dati veći potporu ženama žene nisu žrtve samo fizičkog nasilja već i psihološkog nasilja koje može biti još e, gore 25% e, e, žena u Europi su žrtve nasilja svaki dan. Naš, naši zakoni moraju usmjeriti protiv tog nasilja. Ne, ne možemo to više oslikavati samo kao normalne obiteljske situacije. Hvala. Hvala lijepa. E, Marija Grapini ima riječ. Izvolite, Marija Grapini ima riječ. Puno hvala. Evo, ja želim sada izraziti zabrinutost e, svojih građana s obzirom na nasilje i porast e, straha i nesigurnosti. E, svih obitelji koje žive u nekoj drugoj zemlji. Dakle, to je zaista ozbiljan problem kada govorimo o e, sigurnosti Evropljena u njihovim kućama. E, dragi kolege, povjereniče, ja smatram da je bitno da se hitno pred Europskim parlamentom i pred, građanima Europske unije predstave programi vezani uz sigurnost granica te uz migracije, te također uz sigurnost slobodnog kretanja. Kvota neće riješiti problem. Mi ne možemo od zadržati takvu visoku razinu rizika još dugo vremena. Evropljani moraju znati koji je program, koji je plan za izlazak iz krize. Mi želimo ujedinjenu, sigurnu Europsku uniju u kojoj će se prema svima jednako postupati. Ne želimo Europu dvije brzine. Svih 28 država su potpisali sporazum o pridruživanju i oni moraju poštivati ta ista pravila. Jetzt, von Storch, Gospodin von Storch ima riječ, izvolite. E, Gospođa von Storch, e, predsjedniče hvala. Moramo razmišljati o ovisnosti otvorenih granica i e, terora. Zeleni su prošlog tjedna, to jest ljevičari, rekli su da su oni e, su odgovorni za taj terorizam jer plediraju za otvorene granice. Međutim, kontrole granica tu neće e, pomoći. Teroristi se dogovaraju e, pomoću SMS-a. Sve kontrole tu nisu ništa pomogle. Teroristi već danas imaju ilegalno oružje E, to je prava ludnica. Mi sada govorimo o, o legalnom oružju za lovce i tako dalje. E, granice trebamo kontrolirati. E, to ne želi gospođa Holmajer ni CSU. Hvala lijepa. A sada... Gospodin Jamatom, izvolite. Hvala lijepa. E, ovo, ovi, te, teroristički napadi su veliki izazov za Europi. E, e, teroristički napadi u Parizu su pokazali da je rad došao u Europu E, e, govorimo o ruskoj intervenciji u Siriji, govorimo o raznim e, vrijednostima, ljudskim prava, pravima. ISIS je opasnost ne samo jer su to radikali i teroristi, jer oni imaju teroristički projekt za Bliski istok i za cijeli svijet. Oni su, mi smo rekli da nije po prvi puta da baltičke zemlje e, poriču solidarnost a pod tim pretekstom e, trebamo uključiti sve političke aktere uključiš e, ova stvar prevažna da bismo se povodili za geopolitičkim interesima hvala lijepa Gospodin Ferreira ima riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Situacija sa migrantima koji se kreću zapadno-balkanskom rutom je E, najveća zabrinutost kada gledamo humanitarnu situaciju. To je situacija koja se pogoršala u posljednjih nekoliko dana zbog stajališta e, država članica koje su postavile nelegalne i diskriminatorne barijere i to na temelju nacionalnosti. E, I to su činovi nasilja koje se provode nad ranjivim skupinama. Bitno je dati hitan odgovor na takvu situaciju. Bitno je dati jedini odgovor koji će biti u skladu sa načelima i vrijednostima ove Europske unije, vrijednostima koje Europska unija zagovara, ali ne prakticira. prakticira. Dakle, kada govorimo o ljudskim pravima svih onih koji bježe od bijede, od rata i svojih kuća, to su ranjive skupine za koje moramo stvoriti sigurne migracijske puteve i, nes, i moramo razotkriti sve te kriminalne organizacije koje se hrane represivnim politikama moramo ojačati mjere za osiguranje granica te također mjere za socijalnu integraciju i prihvat. Gospodin Horti Sebastian ima riječ. Puno hvala. Upravo je prošao 20. 20. studeno kada se slavi 40 godina od e, od smrti Franka. Dakle, e, još uvijek postoji nekažnjivost svih onih koji su činili zlodjela u ime tog režima. E, ubijeno je jako puno, jako puno e, španjolaca od ruke Prima de Rivere koji je također bio jedan od pripadnika tog diktatura. Znači i dalje postoje nekažnjivost, te fašistički ispadi i sve to protivno zakonu o povijesnom sjećanju. E, svi ti ubojice nisu dobili kazne koje zaslužuju. Gdje su riječi povjerenice Redin koja kaže da moramo sačuvati pamćenje na one zločine koje su počinili totalitarni režimi? Europa ne smije šutjeti pred, e, e, takvim totalitarizmima i takvim diktaturama. Ovaj parlament i ostatak europskih institucija moraju i dalje pratiti takve situacije te također prisiliti Europsku uniju da ispuni svoje etičke obveze. Ako to ne napravimo, bit ćemo samo suučesnici. Zahvaljujem. Gracias. Puno hvala. Deputado. Hvala lijepa. Gospodin, gospođa Parker ima riječ. Hvala predsjedniče. E, nema zanemarenje manjine u svijetu od kršćana. Mnogi kršćani na Bliskom istoku pate. Oni su tamo živjeli stoljećima, oni tamo žive i mole. E, to je i e, tu se i rodilo kršćanstvo e, i ISIS sada provode kampanju protiv kršćana, ruše samostane i crkve. Kršćanske žene i djevojke se prodaju kao robkinje. One moraju potpisivati ugovor koji ih svrstavaju u građanke drugog reda E, e, šutnja to, e, o, tolikih LGBT skupina o tom, toj pojavi je strašna. To se sada širi i, i u mojoj zemlji. LGBT skupine se često demoniziraju u mojoj zemlji. To, to je uzrok velike zabrinutosti E, islam e, širi netolerantnost prema tim skupinama. E, Peter Whittle koji je sam homoseksualac će vjerojatno to napraviti jednim od prioriteta. Gospodin Korao ima riječ, izvolite. Zahvaljujem. Program ruralnog razvoja te između 2009. i 2015. Tu su stotine poduzetnika, ribara, poljoprivrednika e, koji su zavedeni, koji su bili nakon toga napušteni svih onih koji su trebali provesti te programe razvoja i fondova. Dakle, to je situacija koja se je sada postojeća na mojoj regiji Siciliji gdje postoji 400 poljoprivrednika koji bi mogli bankrotirati ako se ne iskoriste ti programi ruralnog razvoja predviđeni za razdoblje od 2007. do 2010. Dakle, e, te osobe pokušavaju e, dobiti produženje tih fondova i zajedno sa kolegama u parlamentu pokreta pet zvijezda e, mi želimo utjecati na nacionalna nadležna tijela kako bismo ih potaknuli na produženje takvih programa. Ali također želimo to napraviti i na, Eprovi, na europskoj razini jer je to zapravo nužno za sektor koji je toliko važan na regiji kao što je Sicilija. Grazie, hvala gospodine correia kolegice Dominik Bild, izvolite. monsieur predsjedniče. Euh, environ 6 millions de personnes. Euh, šest milijuna ljudi u europi euh, boluju od alzheimera i srodnih bolesti u Francuskoj e, jedan od četiri osobe e, su pogođene srodnim bolestima Alzheimeru. E, to je teško kako za bolesnika, tako i za obitelji. To je irreverzibilno propadanje mentalnih kapaciteta mada imamo sada i već i neke lijekove koji usporavaju taj proces ta bolest koja neprestano e, raste u Europi zahtjeva dostatna sredstva za e, istraživanje. To mora biti jedan od naših e, prioriteta. Ja sam, ja sam napisala jedno pismo koje su potpisali 24 mojih kolega tražeći da se zauzmemo za tu stvar. Molimo e, pomoć e, svih zastupnika u našoj deklaraciji. Hvala lijepa, gospođo zastupnice. Gospodin Krimnik. Ja sam nedavno u ovom domu govorio, e, rekao sam da naši E, protivnici ne sjede u Moskvi nego u džamijama. Tada me je gospodin e, Šulc napao. Niste li sada mišljenja da sam e, ja imao pravo? Htio bih također postaviti pitanje zašto E, s jedne strane kad čujem o, našim protivnicima u džamijama, e, nego u, da oni nisu u Moskvi nego u džamijama da se to smatra govorom mržnje e, putnici u ruskom avionu koji su poginuli bilo ih je 204 a u Parizu je poginulo 120, samo 129. Eva Paulova ima riječ. E, strašni napadi u Parizu, ali i e, 321 e, dan je prošlo od e, napada u Šavel Daliju. Mi ne možemo više živjeti u strahu i nesigurnosti. I stoga e, desetog dana nakon pariških napada ovdje moram reći da više ne možemo čekati 300 dana da djelujemo. Moramo uključiti važne dokumente poput PNR-a E, Frontex mora biti e, čuvar naših granica. Moramo odlučiti što činiti sa stranim borcima i radikalima. E, moramo imati dovoljno informacija i dijeliti ih, jer svaki dan bez tih informacija je još jedan dan straha za građane. Sada je vrijeme za gospođu Dančilu. Zahvaljujem. Zaista sam sa zavrinutošću pratila sve događaje u zadnje vrijeme, a to je razgovor o Europi dvije brzine. Zaista je zabrinjavajuće da jedan od europskih lidera, Juncker, ohrabruje tu ideju koja je u e, izravnoj proturječnosti sa vrijednostima i europskim projektom koji se temelji na e, smanjenju razlika i na integraciji. Kako Evropska unija se možda na učinkoviti način boriti protiv temeljnog problema kao što je siromaštvo i nezaposlenost mladih ako se smanji integracija. Kako Europska unija može obraniti se od vanjskih prijetnji ako su njezini vođe ti koji povećavaju jazove. Također se tražilo da se ograniče i prava migranata i to je ono što šalje ne odgovarajuću poruku u tako teškom kontekstu, baš kada Europi treba solidarnost. Zato moramo podsjetiti komisiju na obvezu da da argumente. Također moramo se osigurati da e, ta Europa nikada ne postane Europa dvije brzine. E, sega Hvala lijepa. Gospodin zastupnik e, Zambaski. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju, uvaženi kolege. Nedavni tragični događaj do kojih je došlo zbog napada islamske države na Europske unije bez svake sumnje još jednom dokazuju nešto o čemu već govorimo godinu dana. Već godinu dana Govorimo vrlo zabrinuto o napadu radikalnog islama na naš dom. Europska unija mora djelovati brzo i osigurati zaštitu svojih vanjskih granica. Najduža kopnena granica Europske unije je ona koja je u mojoj zemlji, u Bugarskoj. I ja apeliram na kolege iz EPP-a i ostale koji su među ostalim e, pokazali određeni oblik neodgovornog ponašanja prema ovakvom, ovakvoj prijetnji. Tražim trenutačno zatvaranje granica, uključujući vanjsku granicu u mojoj zemlji. Tražim da se svi nezakoniti stranci protjeraju iz Europske unije trenutačno. Također tražim da se prepoznaju i unište islamske čelije u europskoj uniji dame i gospodo uvaženi zastupnici europskog parlamenta to je jedini način jedino na taj način možemo zaštititi naš dom i naše vrijednosti hvala hvala lijepo gospodinu Džambaskiju A sada kolegica zastupnica Bilbao Barandika. Zahvaljujem predsjedniče. Danas postoje obitelji koji još uvijek traže svoje e, nestale rođake ili one koji su ubijeni tijekom frankističke diktature. Dakle, e, kakva je to vlada koja dopušta omaž takvim zločinima, a to bi se trebalo kažnjavati. Također, ovdje govorimo i o nekažnjivosti svih osoba koje su provodile zločine. Što je sa institutom Cervantes u Parizu koja je bila sjedište baskijske vlade u egzilu? ta sva poniženja za žrtve tog kriminalnog režima koji sada nailazi zapravo koji sada nailazi samo na tišinu to su današnje nepravde koje ćemo i dalje ovdje javno prijavljivati jer je to sramota za uniju e, tim žrtvama se duguje isto ono poštovanje koje se upravo daje svim tim zločincima koji su provodili totalitarni režim u Europi Gracias puno hvala A, e, e, a sada gospodin zastupnik Hozu Horistija Bounce. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Europska unija i e, Vijeće za ljudska prava Europske unije su se izrazili protiv eh, nekažnjavanja tih zločina iz frankističke diktature, ali još uvijek dan, dan danas postoje neprihvatljive situacije kao što su plaćanja njemačke vlade, penzija, znači mirovina, znači frankističkim volonterima i to je nešto što smo mi prijavili već Europskoj komisiji ili pak zaštita španjolske vlade nekažnjavanja za zločine te diktature još dan i danas. Sada je vrijeme da vratimo dostojanstve i poštivanje te pamćenje tisućama obitelji koje već desetljećima čekaju odgovore i pravdu to zahtijeva zajedničke kompromise, zajedničku obvezu i sudjelovanje. Kako? E, zato što to povijesno pamćenje pripada svima. I u ovoj ovdje dvorani također imamo odgovornost jasno reći da s nekažnjivošću ne postoji demokracija. Da e, za zločine iz frankističkog razdoblja tražimo i naknadu štete i pravdu. Puno hvala. A sada kolegica Ticijana Begin, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Dakle, e, Kina i dalje napada naše tržište sa e, jeftinim proizvodima koje je poslala kućama tisuća evropskih radnika, a sada Peking priprema konačni napad. Njegovi su, e, sučesnici su ovdje u Strasburu i Briselu. Ako to komisija potvrdi od 2016. Kini će se priznati status tržišne ekonomije i mi više nećemo moći koristiti današnje zaštitne mjere. Ali Kina nije tržišna ekonomija, nema nikakve pravne obveze da je priznamo kao takvu i pogotovo taj odabir ne ne smije e, pripadati samo komisiji koju nitko nije odabrao. Građani znaju da više od 3 milijuna radnih mjesta u Europi ovise o odabiru tog tijela koje nitko nije odabrao. I talijanska vlada shvaća li da 700 tisuća mjesta samo u Italiji ovisi o toj odluci? Naravno da to znaju. To znaju svi, ali svi šute. Nema niti jedne riječi našeg predsjednika vijeća. E, u Italiji nitko o tome ne govori. Ne bi me zapravo iznenadilo da zapravo i politika je ta koja nas sve pokušava učutkati. U Italiji može sedamsto tisuća radnih mjesta nikoga više ne zanimaju. Zahvaljujem. Kolegice Begin. A sada je vrijeme za gospođu Romanu Tomc. Izvolite. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Val migranata dolazi u Europu. U manje od mjesec dana više od 250 tisuća migranata prošlo je kroz Sloveniju, što je više od 10% ukupnog slovenskog stanovništva. Samo ih je nekoliko zatražilo azil, a sasvim je jasno da su većina ekonomski migranti. Većina ih dolazi bez valjanih isprava. Mi smo sastavni dio Schengena i naša je zadaća štititi vanjsku granicu Europske unije. Slovenska policija naišla je na veliki broj migranata koji su iskoristili, odnosno zlorabili ovaj val migranata. Moramo si postaviti pitanje, možemo li vjerovati vlastitim sigurnosnim službama? Moramo si postaviti pitanje jesu li naši kapaciteti sigurnosne mjere efikasni, a nakon napada u Parizu zanima me i kako napreduje projekt zajedničkih e, politika Europske unije u području obrane. Sada gospodin e, zastupnik Jonas Fernandez. Puno hvala predsjedniče. Moje prve riječi su danas e, za sjećanje žrtava posljednjih terorističkih napada u Europi koje nas podsjeća na potrebu da imamo politiku obrane i sigurnosti na našem kontinentu. U svakom slučaju danas sam htio govoriti o e, mogućnosti da Kini e, dodijelimo status tržišne ekonomije. To je odluka koja, koja bi mogla direktno napasti industrijski sektor u Europi i to ne važne sektore, a to je kao sektor čelika koji će imati vrlo e, negativne posljedice u Asturiji. Dakle, Kina nije tržišna ekonomija. Kredite određuje država. Država je ta koja sprečava radnike e, da e, se slobodno kreću s jednog mjesta u zemlji na drugi. Kakva to je tržišna ekonomija u kojoj se, koje država direktno kontrolira i kredite i zajmove i E, i, i e, same osobe. Dakle, to je odlo koje će utjecati na mnoge regije koje imaju e, bogatu budućnost kao što je moja regija Sturija. Marijas. Notis Marijas, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Grčka vlada je izglasala dodatni zakon koji je za i vjerovnici. Grčke banke e, su već e, trebale likvidirati mnoge od tih e, zajmova koji neće moći biti plaćeni. To je zakon koji će zapravo dovesti do stotina tisuća znači dražbi stambenih stambenih površina i mnoge osobe u ranjivim situacijama, znači ranjive skupine i u nepovoljnom položaju će ostati bez svojih kuća. E, to je zakon za e, koji se nisu isudile u izglasati niti prethodne vlade, ali ova sadašnja koalicija jest. Upravo stoga mi nećemo dopustiti da ni jedan od naših sunarodnjaka izgubi kuće kao što se dogodilo u Španjolskoj. E, ni jedan od tih kuća ne treba ići na javnu dražbu

Hvala. Prošloga tjedna došlo je do dogovora između dvije velike političke stranke u Sjevernoj Irskoj da su institucije jedina valjana platforma da se pomogne onima koji trebaju dobiti socijalne naknade. Međutim, Britanija nije regirala vezano uz kršenje prava na život. Britanska vlada je prikrila e, čin e, britanskih vlasti, političkih institucija, vojske i ostalih institucija koje su se urotile u tim bezobzirnim ubojstvima te je iskoristila sigurnosne službe kako bi prikrila ulogu koju je igrala u tim umorstvima u Irskoj. Povjerenik se mora i vratiti u Belfast kako bi se osnažila uloga u zaštiti ljudskih prava i kako bi se britansku vladu pozvalo na odgovornosti kako bi se spriječilo nekažnjavanje te da se u suradnji s obiteljima dođe do otkrivanja punih informacija o žrtvama koje će pomoći njihovim obiteljima. Hvala. Gospodin Kambus. hvala gospodine predsjedniče. Prije toga želim vas podsjetiti na e, sve one žrtve iz Pariza, Beiruta, Nigerije i tako dalje. Sigurno je da se kroz vrijeme e, uspostavljaju nekakve, situacije koje su e, koje, ne možemo pojmiti. Dakle, 40 godina od smrti Franka, a još uvijek govorimo o nekažnjivim dijelima. Još jedno što je sigurno, a to je da je prošlo toliko godina od, od streljanja E, jednog od vodećih osoba u Kataloniji. Dakle, upravo je on bio taj kojeg su progonili u Kataloniji zbog njegovih religioznih e, ideja, religijskih ideja i također e, on je bio streljan 1938. godine zato što se zalagao za e, demokraciju i za katalonsku nezavisnost. Dakle, Španjolska mu nije vratila njegovo dostojanstvo i to se dogodilo tisućama drugih osoba koje su također bile žrtve režima. E, upravo zato želim izraziti e, svoju suču svim tim žrtvama i obiteljima koje još uvijek čekaju dostojanstvo i naknadu za počinjene zločine. Puno hvala.

Hvala lijepa. Jasna ambicija međunarodnog terorizma jest da se sukob jednim dijelom premjestuje u Europu, posebice u ovo vrijeme pred Božić. Njihova svrha je da jednostavno e, dignu e, građane Europe e, na stražnje noge, da ih stave u stav pozornosti. Mislim da je važno procijeniti koliko je opasna situacija. Ja sam uvjeren da europski građani od nas očekuju dijela. Moramo donijeti ključne odluke kako bismo bili sigurni da europski građani imaju još uvijek povjerenja u Europsku uniju. Ne možemo si dozvoliti da se igramo uobičajenih političkih igrica. Ne možemo govoriti samo o tome tko će biti pobjednik, a tko će izgubiti. Moramo imati efikasna, konkretna rješenja za novonastalu situaciju. EPP radio je na paketu mjera čija je svrha ponovno uspostaviti osjećaj sigurnosti među europskim građanima i zbog toga molim svoje uvažene kolege da prouče taj paket mjera kako bismo donijeli odgovarajuće odluke inače se bojim da će se e, naši građani slušati glasove ekstremista a ne naše. Hvala. Hvala. A sada gospođa Klaudija Depretenu. Bez obzira na težinu situacije koja se tiče sigurnosti naših građana, ovaj europski projekt se mora nastaviti. Ne smijemo dopustiti da nas ova kriza pritisne te da e, zapravo ne polučimo e, dijela koje se tiču europske budućnosti, a to je više radnih mjesta za mlade. Često zaboravimo govoriti o mladima i o ranjivosti, o ranjivosti te kategorije. To ne znači da problem više ne postoji. Naprotiv, on se pogoršava. Danas postoji 4,6 milijuna milijuna mladih koji danas nemaju nikakvu vrstu posla niti zanimanja. Europska komisija mora dati konkretne činjenice koje se tiču provođenja programa koji su namijenjeni za obrazovanje mladih. Mi u Europskom parlamentu moramo uvjeriti naše institucionalne partnere da su nam potrebne veće inicijative i veća ulaganja za smanjenje nezaposlenosti među mladima. I zato predlažem da se ti programi primjenjuju i za mlade do 35 godina. Upravo zato ta problematika ne smije nestati sa našeg dnevnog reda, zato što nedostatak obrazovanja će imati negativan učinak na dugoročnu dobrobit. Hvala. Multumesk. Pan posao Čaba Šogor, Bardzo proszę. Hvala gospodin Čeva Šogor, ima riječ. Četrdeset godina je prošlo eh, od donesen dokument, eh, konačni dokument iz Helsinkija. Eh, taj dokument garantira i prava manjina. Imali smo i okvirni sporazum o tome E, još mnogo toga treba napraviti da bi se te odredbe e, ostvarile. E, mnoge se odredbe jednostavno ne provode. Smatram da bi ovu situaciju trebalo ispraviti. Europska unija bi trebala braniti prava manjina i to bi trebalo učiniti obveznim za sve države članice. Ovdje se radi o 40 milijuna e, ljudi. E, Evropska unija se mora baviti e, zaštitom manjina i ugovor o funkcioniranju Evropske unije govori o tome. Hvala lijepa. Gospođa e, zastupnica Mihela Šedrva ima riječ, izvolite. Imamo još samo 25 pet minuta da e, glasujemo i e, da odlučimo o, dobitniku nagrade Lux ovo spominjem jer e, jezik filma koji puta mnogo razumljiviji nego jezik politike za naše građane. Kandidate ove godine su e, se bave vrlo aktuelnim temama, izbjeglicama na primjer. E, Bavi se mladim generacijama u Turskoj. Bugarski film govori o obiteljskim sukobima E, to su vrlo vrijedni filmovi koji doprinose dijalogu između Evropljana. E, oni potiču e, rasprave o europskim vrijednostima, rasprave između nas političara i građana Europske unije. Ova nagrada također potiče europske vrijednosti koje ovdje branimo. Hvala lijepa. E, gospođa King ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Ovog tjedna mm, e, se e, približava se zima i to donosi mnogim građanima dodatne troškove za energetiku mnogo smo napredovali u e, energetskoj učinkovitosti, međutim troškovi za energetiku ostaju visoki naročito za ljude koji žive u, u socijalnim stanovima E, e, Britanija je srezala pomoć i potporu za solarnu energiju. To je vrlo žalosno. E, mada ta industrija donosi milijune funti britanskom gospodarstvu. Britanska vlada mora preokrenuti ovu kratkoročnu politiku. Hvala. Hvala lijepa. A sada... E, Claude Hollow ima riječ. Hvala lijepa predsjednik. E, priznanje e, Kine kao tržišne ekonomije je danas veliko pitanje. Kina ima politiku koja je agresivna komercijalna politika E, to je vrlo važno e, na području čelika. E, Kina nije tržišna ekonomija. Ona ima cijene koje ne poštuju načela lojalne konkurencije. To je vrlo štetno za stotine tisuća radnih mjesta u Europskoj uniji kao i za naše cijelo gospodarstvo E, e, e, Kina bi morala odgovoriti na nekoliko tehničkih pitanja na koje oni ne odgovaraju. Oni imaju to je pitanje priznanja je pitanje vitalnosti naše industrije, naš, naročito naše industrije čelika. Hvala. Hvala lijepa zastupniče. E, posljednji govornik e, u današnjoj raspravi je gospodin Ištvan Ujhali. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Sada je 15 do 11, to vidimo na ovom satu. Strpljivo sam čekao jer imam nešto za reći. Znam da smo svi u strahu, u strahu smo od terorističkih napada Znamo da postoje politične snage koje e, sada šire propagandu protiv izbjeglica, ali budimo jasni, e, stvarni problem je problem u europskom društvu. E, želim govoriti o siromaštvu djece. 26 milijuna djece u Europi su siromaštvu. U Mađarskoj je e, broj siromašne djece ogroman i to je e, užasno. 44% e, djece u Mađarskoj žive u siromaštvu. Sutra ćemo o tome glasovati. Moramo podržati ovu rezoluciju. Vlade moraju konačno provoditi mjere koje su potrebne za iskorjenjivanje siromaštva djece jer to šteti e, razvoju Europske unije. Hvala lijepa e, gospodine Uhaj. Ovo je bio zadnji govornik u večerašnjoj raspravi. E, sutra, 24. studenog, ćemo početi u 8.30 i onda od 15, onda ćemo u podne imati kratku pauzu, a od 15 eh, sati nastavljamo.